available, Pretpostavljam da su izvjestitelji dostupni, pa možemo početi. Da, spremni smo. Dakle, dobar dan. Ja zamjenjujem našeg predsjednika danas popodne i želim svima dobrodošlicu. Što se tiče dnevnog reda, pretpostavljam da ga možemo usvojiti bez prigovora. Dakle, pretpostavljam da možemo usvojiti dnevni red. A što se tiče priopćenja predsjedatelja, imamo sporazum o MMF-u i paketu paket o povravku. To se vrlo kasno, ali ipak to je vrlo važno za Europu. A što se tiče današnjeg posla, ono što je bitno da znate o tome, e, tiče se prije sve usmenog prevođenja kojeg imamo na francuskom, njemačkom, talijanskom, engleskom, grčkom, španjolskom, poljskom, portugalskom i hrvatskom jeziku. Što znači da na tim jezicima možete onda govoriti ako je to vaš maternji jezik e, kada se vidite za riječ. Što se tiče naših točaka, naše glavne točke su između ostalog mišljenje odbora za proračune, odboru za okoliš vezano uz e, uspostavu mehanizma Europske unije za graničnu prilagodbu emisija ugljika usklađenog s pravilima VTO-a. A uzgledeću ja sam u protokom sazivu bio izvjestitelj za vlastit ti izvore, vlastiti izvor prihoda i bio sam zadužen za to i što nam je drago što to sada imamo ovdje pred nama. Izvestiteljica za mišljenje je kolega Sagalomini. Pa uzreši obzir da imamo samo sat vremena danas za sastanak, molim vas da kratko predstavite nacrt mišljenja. Izvolite gospođo Gualmini. afraid we cannot hear you. Bojim se da vas ne možemo čuti. I think you are... A sada? Sada mislim da me čujete. Govorit ću na talijanskom. Hvala svima. Ja vam sada predstavljam ovaj nacrt mišljenja vama, odboru za proračune, vezano uz mehanizam za graničku prilagodbu emisije ugljika. Za nas je to vrlo važno jer je to sastavni dio europske strategije vezano uz zeleni plan. Tu se radi ne samo o cilju da se borimo protiv klimatskih promjena, već se radi isto tako i o tome da imamo problem izmješanja ugljika kojeg želimo izbjeći, što znači da imamo emisije ugljičnog dioksida e, koji se premještaju u druge države na svijetu, u one države gdje su pravila i propisi o emisijama ugljika manje strogi nego kod nas. Mi sada čekamo zakonodavni prijedlog od strane komisije i zbog toga trenutno razmatramo različite opcije vezane uz to kako možemo definirati i oblikovati ovaj mehanizam za graničnu prilagodbu emisije ugljika kako bismo imali cijenu tih proizvoda koje se uvoze u Europsku uniju koja doista i održava e, ugljični otisak tih proizvoda kako bismo onda stvorili time i poticaje za odživi način proizvodnje proizvoda i kako bismo time smanjili emisiju ugljika. Radi se isto tako o tome da želimo stvoriti jednaka pravila za sve na području međunarodne trgovine. To dakle treba stoga i odgovarati pravilima sa Svjetske trgovinske organizacije kako bismo mogli izbjeći protekcionističke mehanizme prilikom uvoza iz drugih država. U ovom mišljenju se prije svega radi o dva aspekta. Kao prvo, tu naglašavamo da taj mehanizam za graničnu prilagodbu treba biti sasvim dio paketa o vlastitim izvorima prihoda Europske unije. O tome već dugo raspravljamo. Isto tako tu kažemo da imamo interinstitucijske dogovore koje smo upravo malo prije zaključili i da je to sasvim dio toga. Taj mehanizam za graničnu prilagodbu emisija treba uključiti u jedan vremenski e, kalendar, vremenski raspored vezano s to kako, kada će se onda uvestiti ti vlastiti izvori prihoda. Tu se radi o nečemu što će stupiti na snagu u siječnju 2023. godine. Dakle, to je datum stupanja na snagu ovog mehanizma. To je jedan vrlo važan instrument za vlastiti izvore prihoda za proračun Europske unije, što bi onda trebalo omogućiti isto tako Europske uniji da se s time djelomično pokriju troškovi za program Next Generation EU kako bismo time onda mogli pomoći našim građanima tijekom ove krize. Drugi aspekt kojeg naglašavamo u mišljenju je taj da s ovim mehanizmom za graničnu prilagodbu emisija ugljika želimo isto tako i ostvariti takozvane zelene politike u Europskoj uniji. Naravno da se to može i iščitati iz najnovih podataka da europski građani žele mnogo više vlastitih izvora prihoda u Europskoj uniji, čime bi se onda moglo utjecati na e, različite vrste onečišćenja okoliša. Građani shvaćaju da se moramo boriti protiv klimatskih promjena i da onda s time to znači da moramo ispraviti e, ponašanja e, industrije i e, ekonomije. Ovo mišljenje je vrlo važno stoga i do 17. studenog još imate vremena podnijeti amandmane na to mišljenje, a ja sam vam dakako i na raspolaganju. Svakako ću saslušati vaše prijedloge, vaše komentare i pokušavam i sa svim drugim klubovima dobro surađivati. Hvala vam lijepa. Thank you. Hvala. Ovo je vrlo važan mehanizam, uzevši u obzir da smo pojačali naše ambicije vezano u smanjenje emisija ugljika, vezano uz cilj do 2040. godine. Nadamo se i da će se sada opet Nemačka države vratiti u Pariški sporazum, a sada je vrijeme za izvjestitelju Sjene. Znam da je Anđelika Vincik spojena, pa možda Anđelika možemo pokušati i s tobom. Izvoli, imaš riječ. Thank you, Hvala. Ja želim zahvaliti gospođi Gualmini na nacrtu mišljenja i veselim se suradnji na ovom dosjeu. Mislim da ću podnijeti nekoliko amandmana. Htjela sam spomenuti koliko je važno tržišno natjecanje industrije i mislim da moramo isto tako vidjeti kako zada situacija u državama izvan Europske unije, da vidimo kako možemo bolje pristupiti njihovim e, izvoznim tržištima. Mehanizam za graničnu prilagodbu ne bi trebao zamijeniti postojeće mjere vezane uz izmještane ugljika, a rizik od izmještanja ugljika mislim da se pojačava u mnogim državama članicama, pa isto tako i kod mene u mojoj državi. I stoga komisija se mora probinuti da imamo dobru zaštitu protiv izmještane ugljika. I već ste spomenuli da se moramo probinuti da ovaj mehanizam bude jedan od vlastitih izvora prihoda i da onda to posluži i za otplatu programa Next Generation EU. Evo, hvala vam što ste mi dali riječ i veselim se suradnji. Hvala. Thank you. Hvala. Putem SMS-a su me obavijestili o tome da gospođa Valerie Ayer nije spojena, pa onda Možda možemo dati riječ gospodinu Zile iz ECR-a, budući da niti gospodin Guerreiro nije još spojen iz zelenih. Robert Zile, izvolite, vi ste izvijesti u sjeni. Da, hvala vam gospodine predsjedatelju. Kao prvo bih ja htio čestitati naše kolegici na nacetu mišljenja, a u ime ECR-a bih htio reći da ćemo konstruktivno raditi na poboljšanju ovog mišljenja kako bi ga onda nadležni odbor kasnije mogao dobro uključiti u svoj rad. Za nas su važna dva aspekta. Kao prvo, CBAM bi trebao biti usklađen sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije vezano uz e, to kako izgledaju propisi o e, porezima za graničnu prilogu emisija, e, budemo iskreni, to nije teško. Neka vrsta prekograničnih globalnih pokušaja vezano uz ovaj mehanizam da postane jedna od vrsta poreza, da na neki drugi način se tu prikupe neki prihodi, je nešto što je vrlo teško postići. Mi to znamo već iz sektora transporta i stoga moramo znati da se tu radi o europskim poduzećima koji se raduju tome da će možda time bolje stajati na globalnom tržištu. Mislim da je to dakle teško, ali mislim da možemo postići usklađeno s pravilima VTO-a. A drugi aspekt je naravno taj da to treba biti jedan od vlastitih izvora prihoda. Evo sad ćemo konačno postići dogovor o VFO-u i isto tako i u institucijskom sporazumu i pitanja vezana uz vlastite izvore prihoda. I stoga moramo istodobno biti sigurni u to da će ovaj mehanizam kao vlastiti izvor prihoda biti pravno čvrst i da ćemo ga moći uključiti dobro u e, proračunsko planiranje kako bi Europska komisija mogla s time onda otplatiti zajmove koje je e, podigla u okviru programa Next Generation EU. To je vrlo važan vrlo važna zadaća za nas, ali mi kao ECR smo svakako za to mišljenje i veselimo se konstruktivnom radu na zaključenju dosija. Hvala vam. Hvala. Silvija Modig isto tako nije spojena, ali imam priopćenje za sve vas. Imamo u ime Europske komisije ovdje gospođu Manuel Manson koja je spojena ako ima pitanja, a i gospođa Fabian Keller iz Renewa je tu spojena i može se javiti ako ima kakvih komentara. Dakle, izvoli Fabian. Merci beaucoup, euh, Hvala vam lijepa. Valerija je, je sada u pregovorima o VFO-u i planu za oporavak. I stoga, ako mi dopustite, ću ja reći nekoliko riječi umjesto nje vezano uz ovaj dosije do kojeg je joj jako stalo, dakle vezano uz mehanizam za graničnu prilagodbu emisija ugljika. Nama je vrlo drago, kao cijela delegacija francuska, što smo napredovali po pitanju ovog dosija i hvala u tom smislu izvjestiteljici. To je jedan vrlo snažan i vrlo dobar instrument s kojim možemo dobro kontrolirati emisije ugljika na svijetu i poticati sve one koji trguju s nama da i oni u svoje slične mehanizme sa ciljem smanjenja emisija. To je nešto što e, svi dijele kao konstataciju i odbor za okoliš, a i naš odbor za proračune. Mi znamo da će to biti jedan dodatni vlastiti izvor prihoda što je vrlo važno kako bismo time mogli financirati plan oporavka te sljedeće višegodišnje proračune. A sada jedna više tehnička primjedba jer mislim da tu trebamo imati e, tu poveznicu sa implicitnom cijenom e, emisije ugljika sa onim koji će imati u ETS-u, e u e, sustavu trgovanja emisijama, kako bismo imali unutarnju koherenciju s našim političkim mjerama. I naravno da je taj vlastiti izvor prihoda nešto što će osnažiti europski proračun, imat ćemo tu izravno financiranje koje možemo iskoristiti prije svega za pitanje okoliša. Hvala vam. Hvala vam. Gospođa Ellen Laporte bi trebala isto tako biti ovdje s nama. I stoga, ako je to točno, izvolite, imate riječ. Ne znam, funkcionira li, čini mi se da da. Zvuk je jako tih kod zastupnice. Gospođo Laport, osvježit ću vašu stanicu jer vas ne možemo čuti. losing connection, but let us... Izgubili smo vezu, pokušajmo ponovno. Pardon, Čujete li me? Ispričavam se, čujete li me? Da, sada da, sada vas čujemo. Tu se moramo prije svega baviti detaljima, radi se o tome da ćemo porezivati e, proizvode u uvozu prema njihovim cijenama emisija, što znači da moramo dobro posjeći funkcioniranje ovog mehanizma i to je upravo ta slabost. Može doći do perveznih posljedica vezano uz e, zaposlenost. Jer imamo mnoga pitanja koje su još nerješena vezano uz ovaj mehanizam. Kako ćemo mjeriti e, emisiju ugljika vezano uz prijevoz tih proizvoda do, nas? Koja će biti cijena ugljika? Sa kakvim ovakvim vremenskim e, kalendarom? Kako ćemo e, tu poštivati pravila Svjetske trgovinske organizacije? Primjerice, e, povećanje cijene na proizvodnju vezano uz 100, 200 ili 300 eura po toni emisije ugljika. To su neke prognoze koje smo imali. Kako ćemo moći postići tu cijenu? Hoćemo li s time jednostavno premjestiti emisije ugljika u druge e, zone svijeta gdje su propisi slabiji. Zatim, postoji to pitanje usklađenosti s pravilima VTO-a, zato što još uvijek nemamo dobru pravnu strukturu tog mehanizma. Tu moramo paziti na tržišnu konkurentnost naših poduzeća, a zapravo se tu ne bavimo time, nego više smanjenjem smanjenje emisije ugljika. Plan oporavka još uvijek kasni, još je dosta krhak i nema dobrih jamstava da ćemo postići one rezultate s njima koje smo si zadali. Hvala. Thank you. Hvala. Za sad nemamo pitanja za komisiju. Mi znamo da je ovo jako složen mehanizam i za neke zemlje postoji jako osjetljiva mreža između ovog mehanizma za prilagodbu ugljiku i e, sustavu ETS-a. Možda ukoliko nema pitanja za komisiju, možda izvjesteljica gospođa Gualmini želi sažeti ovu kratku razmjenu gledišta koju smo mogli čuti. Da, hvala. Evo, kratko ću odgovoriti na vaše prijedloge. U biti želim zahvaliti svima, jer e, svi komentari su bili jasni i korisni. Mnogi među njima bili su potpunosti sukladni s onim što tražimo. Tako da potvrđujem, analizirat ćemo pojedinosti programa sukladnosti sa svjetskom trgovinskom organizacijom. To je pitanje koje je od velikog značaja u svakom slučaju. Zatim, razmatramo različite metodologije za provedbu i jedna od njih jest mogućnost da se integrira SIBAM sa već postojećim sustavom ETS-a, no već smo tražili od komisije ocjenu učinka različitih e, oblika i vrsta sustava provedbe SIBAMA kako bismo mogli na informiran način odlučiti konkretne mjere provedbe ovakvih mjera. U ocjeni učinka od komisije tražimo da razmotre također i učinak e, Sibama na različite proizvodne sektore. To ste vi tražili i predlagali da se napravi. Tako da evo, čini mi se da nemamo preveliki broj e, poteškoća i nadam se da ćemo ostvariti dobar kompromisni tekst. Hvala. Hvala vama. točni prijedlog trebao biti poznat 2021. Eh, dakle, evo i ja jedva čekam da čujem eh, pojedinosti. A krajnji rok za amandmane je idući tjedan 17. Eh, listopad a glasanje se predviđa eh, u prosincu. Hvala vam gospođo gormini Sada prelazimo na ribarenje. Točka četvrta je sklapanje sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske republike Mauritanije o produljenju protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti na ovo je dugačak naslov, dakle o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti financijskog doprinosa predviđenih sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske republike Mauritanije koje prestaje važiti 15. studenog 2020. Dakle, ovdje se radi o produženju protokola. Naš izvjestitelj je gospodin Ronca, ali nije tu. A, jeste. Hvala predsjedniče, dame i gospodo. Od 2006. dakle 30.11. Eh, sporazum između Europske unije i Mauritanije na snazi je. Zahvaljujući tom sporazumu plovila Europske unije mogu eh, ploviti, ribariti e, u mauritanijskim e, vodama. No, taj sporazum, odnosno protokol ističe i potreban nam je kako bismo imali okvir za partnerstvo. Sada sporazum i protokol su na snazi, no približava se kraj njihovog važenja, dakle 15.11.2020. Dakle, to je jako brzo. Tako da je započela runda pregovora, a pregovori se vode putem razmjene dopisa zbog pandemije COVID-19. To je jedan od razloga. Dakle, radi se o nastavku već postojećih e, ribolovnih mogućnosti. Dakle, stvari dosta jasno. Ukoliko imate pitanja, ja sam spreman odgovoriti na njih. hvala. Vjerovatno je i gospodin Vrelis iz komisije slobodan za odgovaranje na pitanja. Znam da je Jose Manuel Fernandez jako zauzet sa VFO-om. Gospodin Gomini je konektiran, tako da ukoliko se želite javiti za riječ, slobodno izvolite, imate riječ kolega. Kolegice. Hvala predsjedniče. Dakle, ja se u potpunosti slažem i zahvaljujem izvjestitelju na obnavljanju ovog e, sporazuma i napose protokola u ribarnim e, mogućnostima između Europske unije i Islamske republike Mauritanije. Mislim da doista trebamo dati odobrenje odboru za ribolov. Naravno, napravljene su znanstvene ocjene o kakvoći mora, ribarskih mogućnosti. Tako da mislim da ribolovnih mogućnosti. Tako da mislim da ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća i problema da se obnovi taj protokol. I znate, e, proračunska sredstva o kojima govorimo iznose skoro 62 milijuna eura koji su podijeljeni u dva dijela. Dakle, prvi dio je skoro 57 milijardi eura za protokol, a preostala financijska sredstva namijenjena su ribolovnim politikama. Tako da mislim da možemo slobodno nastaviti ići dalje s ovim. Hvala. Da, to je i moja pretpostavka da ovo ne bi trebalo biti kontroverzno pitanje. Dakle, imamo li još izvjestelja u sjeni? Gospodja Martina Glabajova iz eh, kluba zastupnika Renew. Ne znam da li je konektirana. Provjerimo. Ukoliko jest, ima riječ. Laport. Hvala predsjedniče. Mi se načelno ne protivimo tom sporazumu, no postoji dvojaka pitanja. Kao prvo, treba stvar kontekstualizirati. Dakle, moramo imati na umu ponovnu pojavu i pojačanu pojavu islamskog terorizma. Dakle, Mauritanija drži u svojim granicama al Dakle, 2015. oslobodili su, a da ga nisu izveli pred e, pravdu, jednog od glavnih e, aktera al qaide i bivšeg glasnogovornika al qaide i pomogli su oslobađanju dodatnih džihadista u nerazjašnjenim uvjetima. Tako da mislim da bi mi u najmanju ruku Europska unija morala biti oprezna glede svojih odnosa s tom zemljom. Zatim, politika sporazuma za sad e, u Africi su dosta lošije rezultate ostvarili, i, a to je omogućilo da E, ribolovni napor ide van europskih e, granica E, što omogućuje komisiji da kaže da se očuva e, ribolovni stokovi Europske unije, ali onda imamo rat e, između europskih ribara i afričkih priobalnih ribara. Dakle, mi načelno se ne protivamo ovom sporazumu, ali trebamo pokazati, dokazati koji je interes dakle, za Europsku uniju da ulazi u te vode i koje su financijske kompenzacije, dakle isplativost kompenzacija koje su ogromne, jer tu se govori o više desetaka, desetina milijardi eura. Jer trebamo isto tako imati na umu da e, na nejednak, neravnopravan način e, naš ribolovni sektor e, predstavlja neravnopravnu konkurenciju lokalnim ribarima, priobalnim ribarima, a to je jako negativna stvar, ne bismo trebali stvarati tu na toj razini probleme. Hvala. Hvala vama. ovo se više ticalo politike, a ne toliko ribolova. Možda gospodin Urel može odgovoriti na pitanja koja se tiču ovih osjetljivih tema, ukoliko je naravno konektiran. I think this is nije. Jest. Eh. We can hear you. Čujemo vas, imate riječ. Hvala. Komentari izvjesteljice više, eh, gospođe Laporto više s političke prirode, a nisu u izravnoj vezi sa eh, ribolovnim sporazumom kao takvim. Tako da mogu samo primijetiti, primiti na znanje njene komentare, ali što se tiče iznosa, to je nešto o čemu se pomno i dugo pregovaralo. Dakle, pregovarali su Europska unija s jedne strane i Islamska republika Mauritanija s druge. Dakle, to je sve što za sad mogu komentirati. Hvala. Hvala vama. Dakle, sporazum je takav da nema amandmana, predviđeno je glasanje 16.11. Prelazimo sad onda na sljedeću točku i dalje se radi o ribolovu. Radi se o sklapanju sporazuma između Europske unije i Kukovih otoka i ovdje se radi o produljenju protokola koji istječe. Rečeno mi je da gospođa Hajer nije konektirana, ali gospođa Fabijan Keller će je zamijeniti. Dakle, izvolite gospođo Keller, imati riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Dragi kolege, tekst o kojem se razmatra danas radi se o mišljenju izvješća o produženju protokola o provedbi e, sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i vlade Kukovih otoka. Koji je kontekst? 2016. sporazum i provedbeni protokol sporaz, su, potpisale su Europska unija i Kukovi otoci. Protokol je četvrogodišnjeg trajanja i istekao je 13.10. Odbor za proračune e, traži se od odbora za proračune da e, odobri produženje ovog protokola dok e, Europska komisija ne produži svoj protokol. Dakle, cilj je da europski e, ribari ne budu kažnjeni ovim kašnjenjem. Dakle, e, razmjenom dopisa između EU i Kukovih otoka predviđa se 700 milijuna eura finanske podrške prema znanstvenim, znanstveno temeljenim dogovorima i kvotama. A isto tako treba financirati sektorske programe za održivi ribolov. U izvješću je Valeri Ajer insistirala na tome da 350 tisuća eura podrške e, za sektor ribolova budu namijenjeni promidžbi održivog ribolova i borbi protiv ilegalnog ribolova i ona ponavlja na e, apsolutni angažman Europske unije da se očuva dakle e, financijska neovisnost ribara, to naravno podsjeća na borbu koja je dosta aktualna i koja se tiče pregovora sa Ujedinjenom kraljevinom oko pitanja Brexita. 19.10. Vijeće ministara Europske unije usvojilo je bez rasprave zakonodavne akte koji omogućuju produžljenje protokola. Dakle, ovdje se radi o tehničkom e, tekstu bez ključnih e, političkih problema. Dakle, molim vas da ga podržite i želim srdačno zahvaliti u ime Valeriji, dakle, zahvaliti tajništvu na e, velikoj pomoći u izradi ovog izvješća. Hvala predsjedniče. Hvala. Mi imamo naravno izvjestelje u sjeni. Želi se neko očitovati? Evo, možete iznijeti kratke komentare. Jer imamo samo još jednu točku na dnevnom redu. Imamo dovoljno vremena do 5.45. Dobro, ako ne, onda prelazimo na zadnju točku dnevnog reda. Tu se radi o uključivanju rodne perspektive u izradu proračuna. Mislim da eh, Elena Marseja iz Europskog instituta za rodnu ravnopravnost, da je konektirana. Tu se radi o e, neovisnom tijelu koje je 2006. E, osnovao Europski parlament zajedno s vijećem. Dakle, evo, imate do 10 minuta i možete nam govoriti o uključivanju rodne perspektive u izradu proračuna. Izvolite. Could you please press the button? Yes. Thank you. Hvala lijepo. Zahvaljujem predsjedatelju i cijelokupnom odboru što su nam iz EG, što ste dadili nama iz EGE priliku da damo svoje rezultate analize stanja. Samo želim provjeriti da li me dobro čujete jer vas ja uopće ne vidim pa samo da mi javite da li me dobro čujete. Čujemo vas, izvolite. Što se rodne jednakosti tiče, europski sporazumi to uspostavljaju kao jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije. A uključivanje ovih načela u perspektivu i sve aktivnosti, uključujući one financijske i proračunske odluke, je nešto što je sveukupan cilj rada Europske unije. Narodna jednakost je također pitanje e, pametnog gospodarstva, to je preduvjet za održivi razvoj, i funkcioniranje društva, a izraživanje EG je pokazalo da smanjujući jaz između spolova u EU do 2020. GDP per capita bi mogao porasti za gotovo 10%. No, da to postane stvarnost, potreban je dosljedan i predan rad. Već smo razmotrili proračunske procese Europske unije i tu bih neke ključne rezultate naših istraživanja željela podijeliti s vama. Što se trenutnog MFF-a tiče 14. do 20. rodna jednakost nije primarna politika, primarni cilj na makrorazini. Isto tako nije bila postavljena kao horizontalni prioritet za cjelokupni VFO. Ne postoje nadalje niti obveze za praćenje rasta hoda o rodnoj jednakosti i ti eksante studije utjecaja, niti funkcioniranja programa. I zapravo to nas dovodi do konteksta unutar kojeg se pokazuje da se rodna jednakost ne financira dovoljno. U uniji planira se da raspoloživa sredstva za ovo rastoblje iznose ukupno 6,17 milijuna, što predstavlja 0,6% ukupnih sredstava Europske unije manje od 1% europskog proračuna. Dakle, kada gledamo godišnji proračun, prepoznajemo usvajanje zajedničke deklaracije Vijeća parlamenta i komisije koja je nadodana na regulativu koja se tiče VFO-a i koji se posvećuje integriranju rodno svještnih elemenata u godišnje proračunske postupke. Međutim, ta izjava ne uključuje konkretne korake kako dalje. I ono što u praksi vidimo jer godišnje, godišnje upravljanje i izvješća o rezultatima ne uključuju nikakve rezultate utjecajima rodne jednakosti, niti raspodjele sredstava, niti izvješća od Europskog revizorskog suda. Pozitivna strana priče je Odjeljak koji se bavi rodne jednakosti je uključen u izvama programa nacrta proračuna, međutim ondje ne vidimo nikakve informacije o dodjeli sredstava ili o vezi sa cjelokupnim ciljevima Europske unije po pitanju e, rodne jednakosti. još jedan pozitivan element integracija rodne dimenzije u Europskom parlamentu u procesu razrješnice, pretežno izvješćima 14. i 15. a jer 2016. i 17. suženo je, sužen fokus na e, rodnu ravnotežu u donošenju odluka, što je svakako važan aspekt, ali samo jedan od mnogih. Dakle, cilj uvrštavanja rodne pitanja i izreda proračuna u cijeli ciklus, uključujući razrešnicu i reviziju, i dalje je nešto što nije ispunjeno. EGE se također bavila europskim strukturnim fondovima, investicijskim fondovima i željeli smo doznati kako ovaj dvojaki pristup e, biva proveden na terenu u samim državama članicama. Uočili smo da mainstreaming i ciljevi rodne jednakosti često su u općim poglavljima, horizontalnim temama naglašeni, ali nakon toga ne dolazi do nikakvog daljnjeg utjecaja na sami sadržaj programa. Informacija o jazu rodnom, nejednakosti, zajedno sa načinima da se bavimo, borimo protiv tog jaza, u većini programa nedostaje. Ciljani indikatori, ciljevi i ukupni podaci su također nešto što nedostaje u mnoštvu programa uz iznimku e SF programa e, koji imaju to kao jedan od obveznih zahtjeva. Što se cjelokupnih ciklusnih ciklusa projekata tiče, ovo je uključeno uglavnom kao tema u analizi, ali manje se pažnje posvećuje rodne jednakosti i provedbi u fazi provedbe i praćenja programa. To pak znači da godišnji sažetak izvješća se ne bavi pitanjima rodne jednakosti i izvješća o procjeni pruže vrlo malo informacija o tome. Kada smo razmatrali financijsko dodjeljivanje sredstava za rodnu jednakost u kontekstu europskog strukturnih i investicijskih fondova, opatili smo da dvojaki pristup nedostaje, gotovo praktički da je nestao i vrlo je mali broj ciljenih intervencija rodnoj jednakosti. Od 11 tematskih ciljeva niti jedan ne tiče, se ne tiče ove teme, a svega dva prioriteta se vežu uz ovu politiku. Također nema institucionaliziranih procesa koji bi uključili mainstreaming u sve programe, dakle rodne teme, a i teško je bilo pratiti rashod na pitanje rodne jednakosti jer ne postoje informacije o, niti o cjelokupnom proračunu za rodnu jednakost, niti o dodjeli konkretnih sredstava za unapređivanje ove teme u cjelokupnim programskim ciklusima. A to nas dovodi zapravo do situacije gdje se procjenjuje da otprilike 5, 85 milijuna će se rashoditi, će se potrošiti u ovom razdoblju, što je otprilike 1% ukupnog proračuna e SF-a za ovo proračunsko razdoblje. Na trenutno smo u razdobljima promjena, upravo smo čuli o VFO-u i kada pogledamo prijedlog za 2021. 27. Opazili smo nižu razinu ambicije što se tiče rodne jednakosti. Prijedlozi također pokazuju drugačiji hjerarhijski pristup ili pristupe glavnim horizontalnim prioritetima i naravno bez horizontalnih prioriteta važno je reći da za primjerice integracija klimatske, klimatskih promjena je vrlo ambiciozna u svim europskim programima, postoji cjelokupni cilj od 25% rashoda koji će ići u tom smjeru, a isto tako to bi bio dobar način da se prati daljnji napredak razvoja postojećih ciljeva kroz dodatni rad sistema klimatskih markera i informacije će se tada dostaviti parlamentu svake godine u kontekstu nacrta proračuna. Suprotno tome kada pogledamo rodnu jednakost zaključujemo da će to i dalje ostati horizontalno načelo bez zasebnih kvantitativnih ciljeva. Trenutno u kontekstu COVID-19 i planova za oporavak također vidimo opasnost negativnog utjecaja rodne jednakosti i rashoda te povećanja e, jaza Dakle, fond za oporavak znamo da će se pretično baviti ekonomskim poticajima za sektore koji imaju visoki udio muških zaposlenika, digitalni, poljoprivreda, energetika, graditeljstvo, transport, industrija i tako dalje. A ukoliko studije učinka za rodnu perspektivu ne budu provedene eksante trenutni fokus bi mogao zapravo dovesti do još snažnije nejednakosti između rodova u zapošljavanju i čak do porasta e, tog jaza u plaćama ono dolazećim godinama. Ako pogledamo kohezijske predloge, kohezijsku politiku nakon 2020. Poče, u početku rodne jednakosti je bila uključena i kao drugi oblik diskriminacije na to sam mislila kada sam govorila o nižoj razini ambicije, no sada izgleda uz novim predloženim člankom 6a ispast će da rodna jednakost jest horizontalno načelo samo po sebi. Međutim, ne postoje nikakvih zasebnih ciljeva u kojima bi se bavili, koji bi se bavili isključivo e, sa e, rodnim pitanjima i vrlo je slabo zapostavljeno e, zastupljena žena u, na tržištu rada ili ravnoteža između privatnog i profesionalnog života, što na neki način potkopava načelo integracije rodne perspektive koja bi trebala biti prisutna u svim koracima, u svim politikama, uključujući i u regulativnim mjerama i programima koje se bave rashodima. Postoje novi također uvjeti koji se tiču e, rodnih rodne perspektive kao preduvjeta za financiranje, međutim tu je potrebno samo nacionalni strateški okvir za rodnu politiku kao uvjet koji omogućava prijemčljivost e, i prihvatljivost u tri postojeća kohezijska fonda od sedam ukupnih fondova. A ovaj uvid također ponovo je usmjeren povezivanju e, rodne perspektive sa zapošljavanjem i privatno-profesionalnim odnosom života, zapravo e, zanemarujući druge aspekte. Također vidjeli smo da ovi uvjeti će svega biti obvezujući za one države članice koje se odluče provoditi, i tražiti fondove u dva konkretna strateška cilja, povezivanje sa životom privatnim profesionalnim te zapošljavanje, odnosno žene na tržištu rada. A tada se to dakle, primjenjuje samo na nacionalnoj razini, dok znamo da većina e, fondova se provode na regionalnoj i lokalnoj razini. Na temelju ovih dokaza mogu četiri ključna predloga preporuke dati za razdoblje nakon 2020. Prvi je Uspostavljanje rodne perspektive kao prioriteta kroz cijeli VFO i tu je osnovna razlika koju bih istaknula, razlika između horizontalnih prioriteta i horizontalnih načela. Drugo, druga preporuka je pobrinuti se da dođe do primjene metoda koja će uključivati rodnu perspektivu u sve metode i fondove. Postoji potreba za regulatornim mjerama koje će omogućiti korištenje alata za ovu temu, a u sadržaj sadržaj u programa nakon 2020 treba bi konkretne informacije davati e, koje se tiču rodne jednakosti i predložiti okvir za praćenje, prikupljanje podataka i tako dalje i tako dalje. Dakle, važno bi bilo mm, vidjeti da sljedeća generacija projekata uključuje i snažnu eksante procjenu tema rodne jednakosti. Zatim za, za institucionalizaciju integracije rodne perspektive EGA je objavila jedan komplet dokumenta o izradi proračuna uz integraciju rodne perspektive i sadrži 11 alata koje se može primijeniti u cjelokupnom programskom ciklusu, a sada je raspoloživo na 22 jezika. Nije pravno obvezujuća, no pružuje smjernice za korištenje u cijelom ciklusu, počev od identifikacije rodne nejednakosti e, do same razine politika i završava sa procjenom, indikatorima, kriterijima za odbir projekata projekata i tako dalje. Treća preporuka je postaviti proračunske e, mete za ovu temu programima koji se bave rashodima, dakle Ono što sam do sada opisala nije dovoljno da se unaprijedi pitanje rodne perspektive u Europskoj uniji u kontekstu fondova, a postavljanje konkretnih temeta i označavanje sredstava za to pomoglo bi da se na mjerljiv način doprinosi rodnoj perspektivi, a to će također ići paralelno uz četvrtu preporuku koja je uvođenje sistema kojim bi se pratilo financiranje pitanja rodne jednakosti. Dakle, informacije o proračunskim sredstvima vezanima uz rodna pitanja. To je nešto što je ključno i važno je to za procijeniti e, razinu integracije rodne perspektive u svim fondovima, u svim instrumentama. Takav sistem praćenja mogući će Europskoj uniji, komisiji, državama članicama e, poštivanje postojećih indikatora SDG 5.1 što se tiče sistema koji prate rashode vezane uz rodnu perspektivu, što bi po prvi puta omogućavalo globalnu i unificiranu metodologiju koja se bavi izradom proračuna uz rodno osvještenu politiku. Naglasila bih, međutim, da u kontekstu Europske unije važno bi bilo povezati doznačene fondove za to uz sistem praćenja rashoda kako bi se izbjeglo e, pretjerane procjene koje bi bile formirane na temelju preopšinog shvaćanja obveza po pitanju rodne politike. Za kraj rekla bih da integracija rodne perspektive izrada proračuna su stvarno izazovna tema za provedbu, potrebni su za to resursi, no s obzirom da no takvo ulaganje će dati i ekonomske i socijalnu prednost u budućnosti za cjelokupnu Europsku uniju. Hvala. Hvala vama. Sad smo čuli stanje stvari koje ne zvuči osobito optimistično. Dobili smo i preporuke. E, imamo gospodin da ćemo sada riječ Aleksandri Gise, a na raspolaganju će biti gospodin Vindić iz komisije koji može dati svoju reakciju. Dakle, na kratko ću dati najprije riječ zastupnicima parlamenta. Aleksandar Gise prva ima riječ, izvolite. Lijep pozdrav, ne znam koliko vremena imam, rečeno mi je pet minuta. Možda do pet minuta. Hvala vam, zahvaljujem. Zahvala bi gospođo Moraes Meseri na vrlo važnim komentarima. Danas imam sreće zbog toga što mogu biti malo optimističnija, jer ne samo da smo došli do sporazuma o VFO-u prije par sati, što nam doista daje razloga za slavlje cijeloj Europskoj uniji, osobito nama koji radimo na pitanjima proračuna, no najbolje je u tome važan napredak po pitanju izrade proračuna uz rodnu perspektivu, jer to će biti sastavni dio novog VFO-a. Vječi parlament su dale zadatak komisiji, citiram, da razvije metodologiju kojom će se mjeriti relevantni rashodi na razini programa u razdoblju 2021. do 2027. unutar VFO-a. Komisija će ovu metodologiju koristiti čim ona bude stavljena na raspolaganje, ne kasnije od 1. siječnja 2023 za određene programe i ranije kako bi se testirala vidljivost. Također će se provjeriti da li se ta metodologija može upotrijebiti za druge programe tijekom preostalog razdoblja VFO. I to je pravna osnova i vrlo konkretan prvi korak ka kvalitetnim izradi proračuna uz rodnu perspektivu. Također je i dobro zastupljena ova tema u Europskom parlamentu vezano s fond za oporavak kojem je jučer izglasan gdje se traži, citiram, obvezan obvezna studija učinka rodne perspektive u nacionalnim planovima, to je upravo ono što je gospođa Morajas upravo zatražila, i on, nju je potrebno provesti od strane neovisnih stručnjaka ili Europske komisije, kraj citata. Sada kao parlament moramo braniti ovo stalište u trijalogu jer je to nešto što je vrlo važno. također imamo studiju učinka i metodologiju praćenja rodne perspektive unutar instrumenta tehničke pomoći, tako da nacionalna tijela unutar država članica imaju mogućnost zatražiti od komisije tehničku pomoć ukoliko e, žele nastaviti raditi s tim instrumentima. Dakle, to je vrlo dobar razvoj događaja i koji nam je doista potreban u ovoj duboko ekonomskoj krizi. Jer donedavno sva istraživanja, svaka organizacija u svijetu su potvrđivale da su žene najgore pogođene zbog ekonomskog utjecaja COVID-19. Mi smo to i također otkrili preliminarne studije učinka koje je provedeno u svibnju i lipnju ove godine i to je ponovno potvrđeno od strane me, e, međunarodnog monetarnog fonda, organizacije rada i svih organiziranih istraživačkih instituta koji se bave ekonomskim pitanjima. E, dakle, ovo je nešto što najsnažnije pogađa žene, jer žene rade u sektorima gdje surađuju s klijentima, zbog toga što vrlo često imaju ograničene ugovore sa ograničenim trajanjem i ne mogu koristiti određene instrumente koje drugi mogu. A isto tako, oni su prve koje će ostati kod kuće kada se zatvore institucije koje vode brigu o djeci i mladima. Dakle, dobar povoljan razvoj događaja u EU nažalost ne utječe na ne utječe na žene, jer 57% ukupnih sredstava, kao što je gospođa Moraje spomenula, idu u digitalnoj klimatskoj tranziciji, što je na mjestu, ali nažalost udio ženskih zaposlenika u ovome je vrlo nizak, ispod 20%, tako da se moramo pobrinuti da sljedeća generacija bude e, više uravnotežena po pitanju rodne perspektive, jer se neće moći potaknuti zapošljavanje, potaknuti BDP, to je čista ekonomija i to znači da trebamo ulaganje u institucije koje skrbe za djecu, škole, ali isto tako ostaviti prostora ženama, primjerice u digitalnim poduzećima i nadići segregaciju koja postoji na tržištu rada. Zbog toga trebamo i stabilan izradu proračuna sa rodnom perspektivom jer se tu radi o pametnom ekonomiji kao što smo već čuli. Dakle, proračun uz rodnu perspektivu nije samo pitanje rodova, već i kvalitetne izrade proračuna, gdje se moramo pobrinuti ne samo da znamo kamo novac ide, već točno kome i kakav utjecaj to ima. Radi se o odgovornosti, o tome da europskim građanima kažemo za što se koriste njihovi, njihovi porezi, a ulaganje u žene znači ulaganje u čvrsto, održivu E, gospodarstvo, što je u krajnjoj liniji naš zadatak. Kao izvjestiteljica za ovu, na ovu temu, doista da se radujem daljnjoj suradnje kako bismo podržali Europsku komisiju jer razvili i uveli odgovarajuću učinkovitu metodologiju za izradu proračuna s rodnom perspektivom, kako bi to postalo, jedan od naših najvažnijih alata koji će raditi na dobrobit Europljana. Hvala. Hvala i hvala vam <laughs> na konstruktivnoj ulozi u ovim tehničkim radovima. Sada gospođa Keller i onda gospodin Papadimoulos. Merci beaucoup, monsieur le président. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. Dvije govornice koje su govorile prije mene su već naglasile koliko je gender budgeting još uvijek nedovoljno prisutan u našem proračunu, ali evo ovi nedavni koraci ipak poduzeti kako bismo to ispravili i parlament a i ovdje odbor za pitanja su doista pokretač svega toga i to mi je vrlo drago. Jučer ste podsjetili na tekst o e, instrumentu za oporavak i da je to nešto što je uključilo e, u sebi e, ovaj, ovaj pojam kao i plan oporavka. Naravno da još uvijek treba uložiti određen napor, trebamo sada konkretizirati ove mjere unutar proračuna i e, tamo ih ugraditi. Hvala vam na radu i na podršci i to je nešto što u ime kluba Renew možemo svakako podržati. Hvala. Thank you, Mr. Papadimoulis. Hvala, gospodin Papadimoulis. Not connected, I'm afraid. Bojim se da niste spojeni. Let's try again. Pokušamo još jednom. Do you hear me now? Yes, please. Čujete li me sada? Da, izvolite. Ja se u potpunosti slažem s onime što smo čuli iz Europskog instituta za ravnopravnost spolova. Ja vjerujem i da sada nakon e, sporazuma između vijeća i parlamenta oko proračuna je došao trenutak da posebice tu rodnu perspektivu uključimo u europski proračun. Naravno da su tu potrebni još određeni koraci. No ono što sam ja sada htio reći je to da je ravnopravnost spolova u drugim dijelovima proračuna, a i unutar gospodarstva, da je to nešto što nije samo pozitivan korak u smislu jednakosti i demokracije, već da je to nešto što ima i e, pozitivan učinak na gospodarstvo kao takvo, jer time se posebice povećava i e, bruto nacionalni dohodak, te se stvaraju rada mjesta. Slažem se s onime što smo čuli iz Europskog instituta za ravnopravnost spolova to se najvjerojatnije može posjeći na dosta jednostavan način i do 10.000 novih radnih mjesta možemo time stvoriti. Nažalost je veza sa zastupnikom dosta loša i ne razumijemo ga baš najbolje. Žena se svakako više tiče rizik e, od siromaštva nego muškaraca i u mnogim područjima još postoji ta velika razlika između spolova to se vidi posebice recimo i u mojoj državi u Grčkoj. A jačanje ravnopravnosti spolova, to jest uključivanje rodne perspektive u izradu proračuna, mogla bi doprinijeti tome da se poveća e, BDP tih država. Do 2050. godine bismo ovdje mogli proizvesti povećanje od do 50%. I ako mi to kao europske institucije E, pretvorimo u stvarnost ovo što nam je sada rekao Europski institut, onda ćemo imati win-win situaciju. Imat ćemo više jednakosti, više šansa, ali isto tako i bolje pokretanje gospodarstva što nam je svakako i tekako potrebno. I stoga je to upravo ono što sada trebamo pretvoriti u stvarnost. Hvala. Hvala vam. Možda gospođa Masera, vrlo kratko e, da zaključimo ovu točku. Jako, jako kratko. Uh, uh, Mi također i uh, vidimo to da ćemo imati procjenu pitanja ravnopravnosti spolova i praćenje da se to sada polako uvodi u sljedeći VFO i Europski institut je svakako i dalje ovdje i mi vas e, možemo podržati iz tehničkog kuta gledišta. Biće vrlo važno postići da elementi za pravo uključivanje perspektive da se dobro uspostave kako ne bismo imali pretjeranu prognozu. U prošlosti se često dogodilo da je uključivanje rodne perspektive u izradu proračuna se pretvorilo u jednu vježbu gdje su se samo označavale kućice na obrazcu. To je nešto što moramo svakako izbjeći i mi kao Europski institut EG e smo svakako tu i želimo vas podržati u tom procesu. Hvala vam lijepa i čestitke. Hvala vam na prisutnošću i na vašem doprinosu. Ovo je evo kraj našeg vrlo zanimljivog pokušaja e, da sve odradimo u, e, preko e, internetske veze. 16. 11. se vidimo sljedeći put i hvala svima. Evo, s ovima smo došli do kraja sastanka.